Okay, I think we are all set. So, our first item on vote today. Prva točka, dakle, glasanje o prigovoru u skladu s člankom 106. proizvodi od genetski modificiranog kukuruza. Glasamo elektronički, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Druga točka dnevnog reda, ponovno prigovor, Triton X100. glasanje je elektroničko i glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Prelazimo na glasanje o medicinskim proizvodima. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. sljedeće. Ponovno, drugo čitanje, medicinski proizvodi, uredba o medicinskim proizvodima, izmjena direktive 2183, uredbe 178 2002, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Sljedeće na redu konvencija iz Minamate o živi. Također, jedno glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Sljedeća točka dnevnog reda, provedba direktive o otpadu iz rudarstva. Glasamo o nacrtu izvješća gospodina Holvenija. Amandman 14. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvojeno. Amandman 15. Za. Protiv. Suzdržani usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 16 za, protiv, provjerimo elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 20 za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 30 za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički.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 suzdržani, odbijeno. Provjerujemo elektronički. 38. Mislila sam da je isto, ali mislim da ovaj put netko nije glasao. 39 za protiv, suzdržani, odbijeno. 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 42 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 43 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45, 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 48 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 50 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 51 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv, ne razmatra se 4, baš šteta. 5. Za. Protiv. Suzdržan. Usvojeno. Kompromis 4. Za. Protiv. Suzdržan. Usvojeno. 9. Za. Protiv. Suzdržan. Usvojeno. 10. Za. Protiv. Suzdržan. Usvojeno. 11. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 12. Za protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Konačno glasanje o izvješću, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Čestitam gospodinu Holvinu. Sljedeća točka mišljenje o upravljanju, čuvanju, kontroli konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna IKAT. Kompromisnih amandmana nemamo. Amandman 32. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 7. Za, protiv, suzdržani, Amandman 7. Ponovo tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 33. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 8. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 9. Za. Protiv. Provjerimo elektronički. 9. amandman. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 35 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 30. amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 37 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 38 za, želite 37. provjeriti elektronički, u redu, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 38. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno Ponovno 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno 40. 42 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 43 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 44 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 46 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 48 za, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 49 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 51 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 52 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 i 53, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 54 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 55 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 56 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 57 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 58 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički. 17. amandman. Glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 64 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 65 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 18 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 66 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 19 za. Protiv suzdržani, usvojeno. 72 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 73 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 74 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 75 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 76 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 77 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 78 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 79 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 25 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 26 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 2 za, protiv, suzdržani, usvojena. 3 za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički, treći amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 4 za, Protiv. Nisam vidjela ruke, provjerujem elektronički. Četiri. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Konačno glasanje o mišljenju, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Čestitam mm, zastupnici Brijana. Sljedeće na dnevnom redu The next item is uh, on uh, Mr. Patricello. Dakle, sljedeće izvješće je izvješće Patricello, jamstvo Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije. In favor. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbija se. 23. za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. za, protiv, suzdržani, odbija se. 25. i 34. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. za, protiv, suzdržani, odbija se. 27. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman treći tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 28. tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 29. tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 30. za, protiv, suzdržani odbija se. 33. tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 31. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 36. za, protiv, suzdržani, odbija se. 37. za, protiv, suzdržani, odbija se. 38. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 42. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 43. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 45. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 5. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 7. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 9. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. 10. za, protiv, suzdržan, odbija se. 11. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 12. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. za, protiv, suzdržani, odbija se. 15. za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. za, protiv, suzdržani, odbija se. 18. se ne razmatra. Amandman drugi, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 20. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se konačno glasanje o mišljenju u cijelosti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala lijepa svima. Završili smo s glasanjem. Imamo dosta vremena. So the Ovim smo završili jutarnji dio sjednice. Vidimo se ponovno u 15 sati. Hvala svima.